E, izjave potpretnici komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, sigurnosno stanje u Burkini Faso u ime vijeća će govoriti, gospođa ministrica Tuporajna. U posljednjih mjesec dana zabilježeno je kontinuirano i drastično pogoršanje sigurnosne situacije u Burkini Faso. Na samom početku želim iskazati našu solidarnost Burkincima više od stotinu ljudi ubijeno je 2019. godine, što uključuje i 60 osoba koje su stradale prošlog mjeseca. Ovakva e, nesigurnost stavlja još veći pritisak na socijalnu službu sada ima više od 300 tisuća prognanika, što stavlja velike izazove pred dostavu hrane i drugih usluga, ali isto tako i u smislu društvene kohezije. Džihadističke skupine napadaju i sigurnosne službe i civile, a strategijom im je pokrenuti lokalne antagonizme i ciklus osvete među pojedinim zajednicama. Oni žele potaknuti vjerski rat u zemlji koja ima dugu povijest mirnog suživota među vjeroispovjestima i zajednicama. Europska unija danas je bliže nego ikada građanima Burkine Faso. Ova zemlja je trenutno u središtu naših aktivnosti u Sahelu posljednjih 17 godina. Mobilizirali smo više od milijardu eura za potrebe razvojnih programa u Burkine Faso. Visoka predstavnica Magrini bila je tijekom ljeta u Uagadugu prilikom obljetnice petog ministarskog e, sastanka Europske unije i G5 iz Sahela najavila je dodatnih 138 milijuna eura u, kao potpora zajedničkim vojnim snagama koji imaju veliku ulogu u borbi protiv kriminala u toj regiji. Naša vojna i civilna misija u Sahelu također sve više djeluje u regiji uz e, francuske snage. Koordinacija između sigurnosne i razvojne politike je jedan od ključnih izazova, a to je bila jedna od glavnih poruka koje je visoka predstavnica prenijela tijekom svog službenog posjeta. Drago nam je da su ove zemlje preuzele obvezu da provedu integrirani strateški okvir kako bi sinhronizirale svoje napore u području sigurnosti, razvoja te kako bi definirale prioritetna područja za svoje aktivnosti. Vlada Burkine također je provela e, izvanredni plan e, na istočne na istočnim dijelovima Burkine. Tijekom svog posveta Mogherini je tražila da se provede napredak u području reforme sigurnosnog sektora. Borba protiv terorizma može dati rezultate samo ako sigurnosne snage poštuju ljudska prava i vladavinu prava. To je jedini način da se izgradi povjerenje između državnih vlasti i svih segmenata stanovništa. Ovaj regionalni dijalog je ključan za izgradnju nacionalne kohezije. Ključno je da sve etničke skupine u Burkini osjećaju da su sastavni dio zajedničke obitelji. Teroristi siju mržnju i međuetničke napetosti, međutim država bi trebala krenuti suprotnim smjerom te ulagati u zajednički osjećaj pripadnosti svih građana. Sigurnost je od ključne važnosti, međutim to nije jedini odgovor na izazove e, pred kojima se nalazi ova zemlja. Povezivanje političkih, sigurnosnih i razvojnih pitanja bit će sve važnije u buduće. E, želim samo spomenuti da je tijekom posjeta Burkini visoka predstavnica također posjetila jednu školu koja se financira sredstvima Europske unije s obzirom da je obrazovanje osnova i temeljac e, svake, e, razvoja svake zemlje. Europska unija e, spremna je također na još veći angažman u regiji. Zato smo iskoristili izvanredni summit ECOWAS-a kako bismo razgovarali sa zemljama iz šire regije na koji način one mogu bolje doprinijeti borbi protiv terorizma i kako mi možemo koordinirati svoje aktivnosti. Od 2015. godine mirna zemlja poput Burkine Fasa morala se suočiti sa dotad neviđenim porastom nasilja. Mi iz Europe također smo pokušali deskalirati situaciju kako bismo stabilizirali ovu ključnu zemlju zbog vlastite sigurnosti kako bismo pomogli ljudima, eh, odnosno stanovnicima Sahala da preuzmu eh, kontrolu nad svojom sigurnosti. Mi ćemo i dalje biti ključni partner Burkini i njezinim građanima. Riječ ima kolega Halveni na dvije minute. Hvala vam. Kada govorimo o islamskoj državi, odnosno takozvanoj islamskoj državi, trebamo reći da je ona na Bliskom istoku nekako se e, izgubila je tlo pod nogama i danas nastaje jedan novi kalifat u Sahelu i Burkina Faso je tu isto tako bitna. E, i u Nigeru i u Čadu imamo 1,2 milijuna ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć. Od 2015. gotovo 500 ljudi je ubijeno od strane terorista u Burkina Faso. E, uništavaju se gradovi, napadaju škole. 2000 škola je zatvoreno, 300 učenika više ne pohađa e, škole. 2019. imamo sve veći broj vjerskih sukoba i jedan salezijanski svećenik je isto tako ubijen od strane terorista. Ubijeno je 57 kršćana i tako se ugrožava vjerska mm, raznovrsnost jer sve te različite vjere imaju bitnu e, ulogu u pogledu integriranja i upravo dakle trebamo mi u tom smislu shvatiti da e, taj pritisak dovodi do toga da se kršćani iseljavaju i da se na taj način uništava društvo. Ako ljudi ne budu mogli živjeti u sigurnom, oni će se iseliti. Hvala lijepa kolega Hrveni. Sada je kolegica Arena na redu. Jedna minuta. Hvala pa lijepo. Kao što ste rekli, u 2015. godini ima sve više ekstremističkih skupina u Burkini Fasi i njihovi napadi su sve brojni, e, te sve nasilniji. ova regija Sahela je posebno osjetljiva u smislu sigurnosti i ovaj e, sastanak e, skupine G5 i Sahela posebno je koristan u tom smislu. Međutim, Burkina je isto tako osjetljiva zbog siromaštva, borba protiv e, terorizma ne temelji se samo na vojnom odgovoru, potrebne su snažne strategije kao što je razvojna strategija. U tom smislu je Burkina poduzela neke mjere za zaštitu proizvodnje ulja i šećera. E, dakle, kada ih burkinci proizvode, stvaraju se nova radna mjesta i e, proizvodi su jeftiniji. Europska unija promiče sporazum o slobodnoj trgovini sa Afrikom i to zapravo uništava radna mjesta i stvara siromaštvo za lokalno stanovništvo. A nakon toga šalje e, vojne snage kako bi se borili protiv Boko Harama. Ne bi li bilo inteligentnije, bolje i dosljednije da se da prednost partnerstvima koje osnažuju lokalno gospodarstvo? 82% stanovnika Burkine radi u poljoprivrednom sektoru i ovakvim sporazumima o slobodnoj trgovini se uništava zapravo gospodarstvo Burkina Faso i e, preživljavanje 82% njezinih stanovnika. Zato Europska unija mora revidirati svoja partnerstva s Afrikom kako bismo imali stvarno suštinsku razvojnu politiku, a ne samo u smislu vojne intervencije i zaštite osiguravanja sigurnosti. Kolega Berg, jedna minuta. Hvala lijepa. Situacija u Burkina Faso je jedan odličan primjer za to kako naša politika u borbi protiv e, e, radikalnog islamizma u stvari ne uspjeva. E, grozan je taj kaos koji se tamo imamo i to bi opet moglo dovesti do daljnjih migracija Tražit će se sigurnost ili u susjednim zemljama ili u Europi. Burkina Faso je bila jedna mirna zemlja, a sada Boko Haram i Al-Qaida dolaze. E, dolaze borci koji su obučavani u Afganistanu i naoružani u početku. E, se činilo da se samo radi o nekom djelomičnom teroru protiv stanovništva, ali sada je to sve više ciljano upućeno je prema kršćanima na primjer, e, bilo je moguće imati e, brakove između radič, ljudi različite veleispovijesti, a sad se može ubiti svakoga tko nosi e, križ. Ne smijemo samo tako gledati kako se ta zemlja čisti od kršćana i moramo poduzeti mjere kako bismo zaustavili opasnu ideologiju islamista. Kolegica Kanku. Kolegice Kanko, vi ste na redu. Hvala lijepo, gospođo ministrice, dragi kolege. Ova haljina koju nosim je izradila jedna djevojka iz Burkine Faso. Mi smo u njenim godinama imali brojne snove i tko ne bi imao sa 20 godina. Međutim, kakva je njezina budućnost, kakva je budućnost e, za našu djecu ovdje u globaliziranom svijetu gdje se pojavljuje džihad. Kako svijet okreće glavu u Burkina Faso gdje sam rođena, gdje sam se igrala i trčala okolo bosa i plesala po poljima, e, sada je e, pati zbog džihadističkog nasilja. I možda je svijet predugo okretao glavu kada su se te stvari događale u Siriji i Zbog toga Boko Haram i neke druge terorističke skupine proliferiraju u Sahelu. Možda je trenutak za konkretnije rezultate. Sve veća nesigurnost je e, svakodnevna činjenica u životima poput e, života ove djevojčice. Sve je više eksploatacije od strane trgovaca ljudima i sve više E, tineđerskih trudnoća. Sada e, se u manje od godinu dana povećao broj prognanika na 300 tisuća. Isto tako e, i poslova, poslovni subjekti su napustili zemlju. Ja sam jučer razgovarala s jednim poslovnim čovjekom u Briselu. Treba nam manje sastanaka, više aktivnosti, više rezultata za ovu djevojku čiji sam slučaj upravo spomenula. Hvala lijepa. Sada jedna minuta. Kolega Zorinju. Hvala lijepo. Izvješća iz Burkina Faso izazivaju veliku zabrinutost u toj zemlji susjednim zemljama. Humanitarna i sigurnosna situacija bitno se pogoršala. E, u tijeku je humanitarna kriza bez presedana Velik broj ljudi potrebuje, e, velikom broju ljudi potrebna je hitna humanitarna pomoć. Isto tako škole su zatvorene iz sigurnosnih razloga. Teroristički napadi već su prouzročili na stotine mrtvih posljednjih mjeseci. Vlada je pokušala Eh, izolirati islamističke grupe na sjeveru zemlje na granici s Malijem i Nigerom kako bi se spriječilo širenje njihovih aktivnosti diljem zemlje, međutim kritizira se nekoordiniran i neučinkovit način na koji je to učinjeno. Borba protiv terorističkih skupina koje šire kaos je nešto e, u čemu se trebaju mobilizirati vlade susjednih zemalja. Međutim, i međunarodna zajednica se mora angažirati i pokazati solidarnost. Vlada mora nastaviti sa svojim prototerorističkim djelovanjem. Europska unija mora nastaviti pružati potporu kako bi se osigurao mir i stabilnost u tom dijelu Sahela. Izvolite na jednu minutu. Hvala vam. E, imamo gotovo 300 tisuća prognanika, 2000 škole su zatvorene, kršćani profesori čiji jedini e, zločin što podučavaju na francuskom jeziku. To je doista e, tragična stvarnost u Burkini Faso koja se nalazi pod prijetnjom islamista. Čija je to greška? U svibnju e, su dvojica građana podnijela žrtvu i to nas podsjeća na angažman Francuske u borbi protiv terorizma od 2013. godine. Međutim, potrebno je da obećanja pomoći nakon konferencije iz Brisela 2018. godine konačno e, dožive to da se i provedu. Što se tiče gospodarstva, pozdravljam ambiciozni projekt elektrifikacije energetske i cestovne infrastrukture su također važne. Ekonomski izazov u Burkini Faso i Saharu su doista veliki. Odgovor, naš odgovor ovisi, o našem odgovoru ovisi isto tako i naša sigurnosna budućnost. Sada imamo spontano javljanje za riječ. Gospođa Mkepa mi je ovdje na Hvala lijepo, gospođo ministrice. Burkina Faso je mjesto gdje je u posljednjih četiri godine bilo mnogo napada džihadista protiv vjerskih vođa, uglavnom iz kršćanske vjere mnogo ljudi živi sa manje od jednog dolara dnevno. Zahvaljujući pomoći poljske vlade od 2018. godine pokušavamo doprijeti do najsiromašnijih slojeva društva te do žrtava džihadista. Izgradili smo više od 60 stambenih objekata za najsiromašnije obitelji i smatramo da u sklopu vaših aktivnosti trebamo povećati humanitarnu pomoć na terenu. Tu bismo također trebali udvostručiti na napore Europske unije. Hvala vam lijepo na ovoj raspravi koja je iznimno važna za nas zbog e, tamošnjih prijetnji i poboljšanja životnih uvjeta u Burkini Faso. Hvala, time zaključujemo spontano javljanje za riječ i još na kraju u ime pod predsjednice komisije ministrica Tupurajne. Mr. Mm, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, prije svega želim naglasiti da je ova rasprava doista relevantna za naše trenutne i buduće aktivnosti. Želim zahvaliti uvaženim zastupnicima koji su uzeli riječ. Europska unija doista je prisutna u Sahelu gdje smo doista uspjeli provesti integrirani pristup e, kojim se ilustrira naša globalna strategija. Sljedećeg tjedna će visoka predstavnica imati priliku nešto reći o tim postignućima na marginama Skupštine UN-a e, tijekom posebnog sastanka u Maliju. Koordinacija je dalje veliki izazov, pa bih zato iskoristila ovu prigodu da pozdravim najnovije partnerstvo e, skupine G7 e, za sigurnost u Sahelu kao doprinos i potpora integriranom pristupu koji se temelji na dugoročnoj viziji. Nastavno na naše kontakte sa lokalnim sugovornicima i na temelju današnje rasprave možete biti sigurni da nećemo i ne možemo ostaviti Burkinu Fasu samu u izazovima s kojima se mora suočiti. Hvala lijepa, time, zaključujemo ovu raspravu kao sljedeća točka na dnevnom redu. Opet imamo izjavu potpredsjednice komisije, visoke predstavnice Unije za vanjske poslove, sigurnosnu politiku, vezano uz najnoviji razvoj događaja u vezi s političkom situacijom i provedom mirovnog procesa u Kolumbiji. I tu opet u ime potpredsjednice komisije, visoke predstavnice Unije imamo ministricu Tupu Rajnen. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije tri godine Kolumbija je pokazala svijetu da čak i najdulji i najnasilniji sukob se može okončati. Nitko nije pretpostavljao da će biti lako izgraditi mir, ali tri godine nakon toga Kolumbici su pokazali veliku zrelost nikad se nisu vratili u mračna vremena. Gospođa Mogherini je prošloga tjedna posjetila Kolumbiju i vidjela je zemlju koja je okrenuta prema budućnosti, ne prema prošlosti. Predsjednik Duke je potvrdio svoju spremnost na provedbu mirovnog procesa, a vodstvo Farka i velika većina bivših boraca se i dalje zalažu za provedbu tog sporazuma. Istina, Manja skupina disidenata Farka je ponovno uzela oružje u ruke. Mi smo tu najavu strogo osudili jer više nasilja jednostavno ne može biti odgovor na izazove koji predstoje toj zemlji. Ali ne smijemo zaboraviti da je riječ samo o manjem dijelu Farka. To međutim ne znači da ne prepoznajemo izazove koji predstoje mirovnom procesu. Ubojstva lokalnih vođa, aktivista za ljudska prava i bivših članova Farka su zabrinjavajuća i neprihvatljiva. Približavaju se idućega mjeseca lokalne, lokalni i regionalni izbori i mm, postoji mogućnost ubojstava kandidata. Visoka predstavnica je pozdravila mjere koje je poduzela vlada kako bi zaštitila one kojima se prijeti, kako bi se privelo počinitelje pravdi i kako bi se razbilo mreže organiziranog kriminala, no iznad svega ponudila je praktičnu pomoć Europske unije. Mi nadopunjujemo napore vlade potporom civilnom društvu i također podupiramo posebnu istražnu jedinicu pri Uredu državnog tužitelja i uz pomoć zemalja članica podupiremo također i kampanju Branimo život, defendemo za vida. To je glavna poruka koju je gospođa Mogherini prenijela vladi i narodu Kolumbije. Europska unija je s vama. Mi možemo i želimo mm, e, pomoći Kolumbiji da dobije mir. Tijekom svojeg posjeta Bogoti i visoka predstavnica je najavila niz mjera kojima će se ojačati naša potpora u mirovnom procesu. Sastala se sa glavnim dužnosnicima u tri glavne institucije pravosudnog sustava u mm, tranziciji sa Mirovnim sudom i sa udjelom za potragu za nestalima. Također je najavila i izdvajanje sredstava za potporu pravosuđu i također e, želimo podržati i Mirovni sud. <laughs> Europska unija je do sada uložila 645 milijuna eura u posljednjih nekoliko godina u potporu miru u Kolumbiji što uključuje također i osnivanje posebnog e, uzemnog fonda. Također, e, Europska unija je i najveći strani investitor u Kolumbiju s posebnim naglaskom na ulaganja u područja koja su bila najviše zahvaćena sukobom. Uz to, visoka predstavnica je također najavila novi paket kojim će poduprijeti Um, Kolumbiju u pružanju pomoći migrantima iz Venezuele, odnosno uz 120 milijuna koje smo već izdvojili, sada ćemo izdvojiti još 30 milijuna za te potrebe. Sada je više od 1,4 milijuna izbjeglica našlo sklonište u Kolumbiji i Kolumbici koji su toplo prihvatili te ljude su postali primjerom toj regiji i čitavom svijetu. Međutim, to nije dovoljno. Kolumbija i zemlje u regiji trebaju međunarodnu pomoć. Europska unija odrađuje svoj dio posla i predvodi u tome međunarodnu zajednicu. Kolumbijski narod zna da uz stalnu pomoć Europske unije eh, mogu ostvariti mir. Otkako je potpisan mirovni sporazum Europska unija i zemlje članice uložile su 1,5 milijardu eura u mir u Kolumbiji. Narod Kolumbije pokazuje nevjerojatnu hrabrost i ustrajnost tražeći posredovanja koja su potrebna kako bi se ostvarila mirna i demokratska država. Mi vjerujemo u mir u Kolumbiji i mi ćemo nastaviti podupirati sve one koji se zalažu za mir u Kolumbiji. Hvala. Hvala ministrici Tuperajner. Riječ ima zastupnica de Castillo Vera na dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala predstavnicima vijeća. Provođenje mirovnog sporazuma na Kolumbiju treba imati jednu dugoročniju viziju. Naravno, to je težak i naporan put i zato nam treba ta vizija, taj obzor, dakle jedna dugoročnija perspektiva. Želim istaknuti važnost financijske potpore koju daje Europska unija, naročito onim područjima koje treba obnoviti i u ruralnim područjima. Drago mi je što je visoka predstavnica najavila provedbu novog programa kojim će se financijski pomoći oni koji su odlučili položiti oružje i koji su i dalje nastavili to činiti. Europska unija također treba pomoći Kolumbiji u poduzimanju mjera kako bi se zaštitili lokalni vođe kojima se prijeti i također treba privesti pravdi one koji ugrožavaju mir i zakon. Kolumbija zaslužuje našu pozornost, ona je naš važan saveznik i trgovinski partnera i saveznik u borbi protiv klimatskih promjena i za zaštitu okoliša općenito. Vijeće sigurnosti i visoka povjerenica rekli su da unatoč svim negativnim okolnostima provodi se i dalje mirovni sporazum i to ustrajno i sustavno. Želim čestitati predsjedniku Dukove na onome što radi i Kolumbija može i dalje računati na našu pomoć. Želim na kraju skrenuti vašu pozornost na jedno važno pitanje koje treba postaviti visokoj predstavnici koja nažalost nije ovdje. Jučer u Venezueli je zaključen razgovor sa Norvegom i to je predsjednik zaključio sa uobičajenom manipulacijom, odnosno rekao da ako se nastavi tako, onda će trebati uvesti sankcije. No, to je korumpirani režim koji stalno krši ljudska prava i treba ga podvrgnuti sankcijama. Kad bi se tako završio mandat gospođe Mogherini, to bi bilo bitno. Hvala. U ime SID-a Riječ ima gospodin Lopez. Na jednu minutu, hvala. Hvala. Danas u pravom trenutku ovdje u parlamentu izražavamo svoju punu potporu u mirovnom procesu, dakle to činimo sada na početku saziva i također nakon posjeta gospođe Mogorini Kolumbiji. To činimo sada kako bismo ukazali sa zabrinutošću na neke događaje u Kolumbiji, odnosno poteškoće u provedbi mirovnog sporazuma i također na to da su učinjeni neki koraci natrag i da neki žele ponovno otvoriti vrata nasilju. Naravno, u provedbi takvog mirovnog procesa postoje određene poteškoće, ali treba podržati i e, društvene lidere u toj zemlji, pomoći im e, financijskim sredstvima, treba ostvariti povrat zemljišta i omogućiti tranziciju, što je doista ključan element mirovnog sporazuma i u tome e, vlada ima našu potporu. Međutim, kolumbijsko društvo treba, treba podsjetiti na to da se ne smije prekidati ovaj dugotrajan put. Hvala. U ime kluba Renew, gospođa Bilbao Barandika na dvije minute. Hvala. Um, ova činjenica da su neki pripadnici Farka okrenuli se ponovno oružju nam eh, naznačuje da moramo ojačati potporu mirovnom procesu. Kolumbija se zalaže za to da 14 tisuća bivših boraca bude reintegrirano u društvo. Treba provesti plan za provedbu istrage, ali postoje i određene mjere koje su namijenjene zaštiti novinara, ali to još nije dovoljno. Nadam se da će se vlasti založiti za to da se pronađe rješenje za taj problem koji ugrožava reputaciju svih uključenih. Kolumbija e, također predviđa jedan socijalni stup i čitav niz mjera u za razdoblje 2018-2020. godinu. I to mm, će nam omogućiti i usklađenije djelovanje, čime ćemo riješiti jedan od korinskih uzroka sukoba, a to je siromaštvo. 3 milijuna siromašnih, 2 milijuna žrtava. Dakle, kada je riječ e, o, javnim uslugama nije se činilo ništa. Zatim, također je i bitno e, usklađeno razvijati društvo. Znači, rješenja koja su potrebna su doista složena. O tome se pridodava također i priljev venecuelanskih izbjeglica koji dolaze iz Kolumbije bježeći od Madura. I također e, kolumbijski disidenti odlaze u Venecuelu. Europska unija treba pomoći Kolumbiji, treba omogućiti javno-privatna partnerstva, E, treba također naučiti iz prethodnih iskustava i koristiti uzajamni fond. Dakle, diplomacija i bilateralni kontakti će ova obećanja Unije pretvoriti u konkretne aktivnosti na terenu. Hvala, gospođa Bilbao Barandika. U ime zelenih, gospođa Riva i Hinar. Hvala. Stanje ljudskih prava u Kolumbiji je se pogoršalo u posljednje vrijeme. 135 aktivista za ljudska prava ubijeno je 2018. godine i 25 u prvom tromjesečju ove godine. Kolumbija je također i druga, mjest, druga zemlja u svijetu po tome što je opasna za e, stanovnike. Komisija, može li nam komisija potvrditi da će zadržati Odnosno, može li nam reći kada će se uspostaviti dijalog između Europske unije i Kolumbije o e, ljudskim pravima? Europska unija mora također produljiti mandat visokog predstavnika UN-a za ljudska prava u Kolumbiji koji će isteći u listopadu. Nadalje, treba osigurati veću transparentnost u primjeni europskih sredstava u Kolumbiji. A za to je poštivanje ljudskih prava doista ključan kriterij. Hvala gospođo Riva i Hiner. U ime kluba ECR, gospodin Terč. Minuta i 30 sekundi. Hvala. Svi se slažemo s srpnjom da Kolumbiji sada treba hitna pomoć. Ne samo stoga što su neki pripadnici Farka prekršili primirje i što uživaju zaštitu u Venecueli. Oni će se pokušati vjerojatno vratiti i otvorenim terorističkim napadima. No, uz to tu su i pripadnici LLNN-a koji se nalaze u Venecueli i koji nadziru neke venecuelanske države, uživaju tamo zaštitu i ponovno su uzeli u ruke oružje, a također sudjeluju i u vađenju zlata što devastira područje oko Orinoka autohtona plemena također odlaze prema Kolumbiji. Znači došlo je do ogromnog egzodusa osim samih venecuelanaca koji dolaze u Kolumbiju što također izaziva zabrinjavajuće stanje. Više od milijuna i četiristo tisuća venecuelanaca je sada u Kolumbiji i negdje 300 četiristo tisuća venecuelanaca bježe upravo zbog kriminalnog Madurovog režima. Mislim da trebamo podržati Kolumbiju, podržati kolumbijsku vladu i progoniti kriminalce, a isto tako vršiti pritisak na one koji uzrokuju destabilizaciju Kolumbije, koji su u Venezueli i u Kubi gdje je gospođa Majgarini inače bila prošloga tjedna i održala je govor u kojem je podržala komunističku diktaturu, što je sramotno. Treba izvršiti pritisak na Kubu i na Venezuelu što je od ogromne važnosti za stabilnost u Kolumbiji. Hvala. U ime kluba GUE NGL gospodin Pineda ima riječ. Na jednu minutu. Hvala. Gospođa Mogherini se upravo obratila iz Kolumbije i e, moramo reći da e, namjerno vlada ne poštuje mirovni sporazum iz Hafane. Nije vraćeno zemljište poljoprivrednicima i multinacionalne korporacije i dalje izrabljuju stanovništvo u ruralnim područjima i podržavaju narkose. Uzgoj e, droge je obustavio zakočio čitavu ekonomiju također više od 700 mm, družnih lidera i više od 50 bivših boraca je ubijeno i također u izbornoj kampanji ubijeno je više od 300 kandidata. No, unatoč tome FARC poštuje sporazum. Dakle, jedino jamstvo jest da se mir nastavi i je konkretna provedba sporazuma. Europska unija mora tražiti od Kolumbije da poštuje i gospodarsku, komercijalnu i političku suradnju i da se poštuje ono što je predviđeno ovim sporazumima. Hvala. U ime nezavisnih e, gospodin Rowland ima riječ. Izvolite na jednu minutu. Hvala. Imam osobni interes u vezi sa Kolumbijom budući da imam e, E, na koji je kum jednom kolubici i također imam još nekih drugih veza. Još jedno veliko postignuće je bilo to predsjednika Santosa koji je potpisao sporazum sa Farkom nakon desetljeća nasilja. Dakle, treba doista prava hrabrost e, i sposobnost i da se e, Fark prigrli. Sada vidimo da je ugrožen ovaj sporazum budući da neki pripadnici Farka porišu taj sporazum i traže novu oružanu borbu i e, njih potpomaže Maduro u susjednoj Venezueli i također s obzirom na dilanje droge postoji opasnost da će Kolumbija ponovno se vratiti u mračnu prošlost. Predsjednik Duke mora biti odlučan, ne smije popustiti pred prijetnjama novog nasilja od strane Farka. No jedno sam siguran, Europska unija nema moralnog autoriteta, niti prava, niti bilo kakvih pravnih obveza da se upliče u unutarnje poslove, poslove Kolumbije. To je neovisna suverena država, a naše uplitanje nije niti potrebno, niti poželjno. Hvala gospodine Roland. Hvala na minutu i pol gospodin Mijan Mon. Hvala. Put e, visoke predstavnice Mogherini u Kolumbiju mi se čini da je polučio korisne rezultate. Mislim da Kolumbija mora i dalje uživati europsku solidarnost u tim teškim trenucima, teškim trenucima zbog bliskosti Venecueli iz koje je pobjeglo više od milijun stanovnika. Kolumbija je prihvatila najviše tih e, raseljenih osoba, gotovo milijun i pol. I e, također Čile, Peru i Ekvador su usvojili vizni režim. Drago mi je što je Europska unija izvojila novu pomoć, ali to je samo 30 milijuna eura za identifikaciju migranata i za njihovu integraciju. Nadam se da će se ta sredstva povećati i treba nam više međunarodne humanitarne pomoći. SAD čini više od svih e, ostalih e, europskih zemalja zajedno. Osim toga, jedna skupina boraca pod vodstvom Livana Markesa je najavila da će ponovno uzeti u ruke. To je pogrešan potez, naročito u trenutku kada napreduje mirovni sporazum e, i u trenutku kada se gotovo 12.000 osoba ponovno integriralo u društvo. Dakle, Imamo izjavu Timošenka, vođe Farka, koji je nedavno za jednu španjolsku novine rekao da je mirovni proces nešto što napreduje bez zadrške. Dakle, Europska unija treba i dalje podržavati Kolumbiju. To je jedna prijateljska zemlja s kojom smo nedavno ojačali veze i moramo i nastaviti i dalje pomagati. Hvala gospođa Arena na jednu minutu. Pa lijepa Europska unija i Kolumbija krenuli su u politički dijalog e, kako bi se proveo mirovni sporazum i ljudska prava. Usprkos nekim e, pomacima situacija vezana s ljudska prava je alarmantna. Nakon potpisivanja sporazuma 460 e, aktera ubije na od strane paravojnih snaga. Među tim ubojstvima civilno društvo kaže da samo 8% njih je bilo pod kaznenim progonom. 2016. godine je osnovan jedan fiducijarni fond zajedno sa Europskom unijom. Među projektima koji su se financirali iz tog fonda, zanima me može li nam komisija reći koji od njih se tiču zaštite aktivista za ljudska prava. Drugo, trgovinski sporazum s Kolumbijom. Tu je predviđen mehanizam za devaluaciju u slučaju ljud, sad se krše ljudska prava, naime mehanizam za evaluaciju e, stanja ljudskih prava. Što je s tim mehanizmom trenutno? Hvala lijepa. Jedna minuta, gospođa Haranzova. Hvala lijepa. Kad govorimo o sporazumu iz 2017. došlo je do jednog fragilnog mira u Kolumbiji. To se sve više osjeća. Najnovija žrtva nam to dokazuje mi ne smijemo pocijeniti potencijalne rizike koji pristižu. Venezuela je isto tako danji mogući rizik za e, Kolumbiju. Ne samo da kriza u Venezueli kroz 1,4 e, milijuna migranata koji dolaze u e, Kolumbiju stvara opasnosti već i gerilce koji se isto tako pridružuju. Dakle, trebamo iznaći mirno rješenje u Kolumbiji i vladi je potrebna podrška više nego ikada kako bi nastavili sa provedbom ovog mirovnog sporazuma i moramo aktivno potražiti rješenje kako bi riješili krizu u Venecueli koja isto tako se proteže sada već u cijelu regiju. Jedna minuta, gospodin Krespo. Danas kad govorimo o Kolumbiji, žao nam je što se ne nastavlja s tim mirom. Svojim godinama je 300 e, borca za ljudska prava ubijeno e, i nakon tri godine neki članovi Farka se opet e, primaju oružja E, veliki su problemi kada govorimo o provedbi tog e, sporazuma. Ne radi se samo o tome da su se razoružali pripadnici Farka, već se radi o tome da su oni bili usko povezani i sa e, vojskom. Mi milijune dajemo Europskoj uniji za mirovne sporazume koji se onda ne primjenjuju. Mi se zauzimamo za mir, ali to znači da mora prestati političko nasilje. Bez garancija nećemo nikada imati ni mir. Hvala lijepa. Gospodin Boli, jedna minuta. Hvala lijepa. Kolumbija je još od 19. stoljeća u kontinuiranom sukobu i čitav niz zapadnih strana je tu e, sudjelovao. Dakle, ovaj mirovni sporazum iz 2017. je uistinu nešto što je dobro došlo. FARC je postala stranka, nije više oružjem rješavala probleme. Međutim, tu je došlo do određenog vakma, pojavili su se neke nove oružane snage Mm, pogotovo kada govorimo o problemu vezano uz kokain. Procjene su da iz godine u godinu imamo porast od 31% u proizvodnji e, kokaina. To je gotovo neograničen kapital za sve te manje oružane skupine koje i dalje osnažuju svoj položaj i proširuju kriminal i sukobe u regiji. Tako da ovaj mirovni sporazum nije doveo do mira, već je samo uklonio jednu skupinu i doveo drugu. Mm, kao liječnik znam da kokainska industrija snažno utječe na živote ljudi, ne samo u Kolumbiji i Južnoj e, Americi, već i ovdje na ljude. Stoga moramo iznaći stalna rješenja i politiku kako bi se pozabavili tim eksponencionalno velikim rastom. Minuta i pol, gospodin Lopez Hill. Kada govorimo o Europskoj uniji, trebamo reći da se ona mora snažnije angažirati vezano uz rizike da jedna manja skupina farka se opet oživi. Ono što smo mi obećali e, Kolumbiji je jedina mogućnost da se e, u istinu i doprinese e, stabilizaciji te regije. Moramo se uistinu čuvati te gerile. Ta Diktatura je dovela do toga da je velik, imamo dakle primjer u Venecueli e, što diktatura može značiti. Sve veći broj ljudi iz Venecuele prelazi u Kolumbiju i njima se pomaže koliko god je to moguće. Iz tog razloga pozdravljam tu ponudu da visoka predstavnica je prošlog tjedna E, pohvalila kolumbijskog predsjednika koji prima migrante u toj zemlji. Uzrok krize u Venezueli moramo promatrati u istinu uz neku veću moć razlikovanja. Gospođa Mogherini bi trebala predvidjeti sankcije ako ne budemo imali neke konkretne rezultate u pogledu provedbe sporazuma. Jer kolateralne štete su uistinu prevelike. Hvala lijepa. Ispričavam se što sam koristio čekić prerano. Jedna minuta, gospođa Kinići. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo ministrice. Ovaj parlament je čvrsto podržao mirovni proces koji je pokrenut nakon desetljeća građanskog rata u Kolumbiji upravo kako bi se u zemlji provelo poštivanje ljudskih prava. Međutim, posljednje vijesti nisu razuvjeravajuće. Nakon e, razdoblja nasilja i onda mira opet je došlo do napada, diskriminacije i nasilja nad ženama. Osim toga, samo prošle godine 2018. 350 djece je patilo od neishranjenosti i također izlječivih bolesti. E, upravo su djeca najranjivija u ovakvim krizama kakva vlada u Kolumbiji. Europska unija mora iskoristiti sve instrumente i resurse na raspolaganju, a i postignute sporazume kako bi obranila mir u Kolumbiji, kako bi osigurala poštivanje ljudskih prava, <laughs> sigurnosti, pravde i socijalne jednakosti kako bi djeca uživala bolju budućnost u čitave zemlje. Hvala. Jedna minuta. Gospodin Bausa Dias. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Mi svi se slažemo oko toga da je prioritet sigurnost e, i isto tako moramo imati na umu dakle da garantiranje mira u Kolumbiji se ne smije koristiti kao neka vrsta izlike da se mijenja povijest ili da se carte blanche da gerili. Nažalost, ovo potpisivanje mirovnog sporazuma nije značilo da sad samo tako možemo izbrisati taj terorizam. Ja to kažem kao građanin zemlje koja je sama bila žrtvom terorizma, stoga bih zamolio gospođu Mogherini da ne miješa te stvari da ne misli da se tu radi o sukobu dviju bandi. Suprotno tome, temelj svega bi trebao biti to da ubojice trebaju odgovarati za svoje zločine. Hvala lijepa, jedna minuta. Gospođa Pereira. Hvala lijepa. situacija mirovnog sporazuma koji se ne primjenjuje u Kolumbiji. Imamo čitav niz novih e, ubojstava. E, nekadašnji članovi Farka se opet mobiliziraju e, ubojstva ljudi. To su uistinu nove dramatične okolnosti. Mi zahtijemo da se mirovni sporazum primijeni odnosno da imamo dalje razoružavanje paramilitarnih skupina. To je vrlo vužno, važno kako bi se sigurnosna situacija u zemlji mogla poboljšati i kako bi se mogla ostvariti demokracija. Kada govorimo o provedbi mirovnog sporazuma iz Havane, time se htjelo spriječiti daljnje nasilje i sada moramo osigurati da uistinu ispunimo želje kolumbijanaca kako bi ostvarili mir. Hvala lijepa. Jedna minuta. Gospodin Van Dalen. Hvala lijepa. U Venecueli imamo diktatora koji pokušava izvesti svoj model u susjedne zemlje kao što je Kolumbija. U Kolumbiji imamo mirovni sporazum sa Farkom, ali određene vođe Farka e, su se sada Venezuela pokušava nadomjestiti s novim ljudima. I opet će se pojaviti nasilje, pogotovo vezano s trgovinu drogom. moramo podržati one koji mogu u istinu dovesti do provedbe mirovnog sporazuma. Previše poljoprivrednika u Kolumbiji još uvijek čeka na novac koji im je obećan kako e, bi dobili kompenzacije u pogledu njihovih e, nasada. Uistinu je vrlo važno da se održi ta važna ravnoteža u Latinskoj Americi. Mirovni sporazum u Kolumbiji je istinu vitalnog značaja ako se želimo pozabaviti pitanjem trgovine drogom. Imamo milijune ovisnika, ljude koji stradavaju kroz sukobe bandi zbog krijumčarenja drogom. To je sve povezano s tim mirovnim sporazumom, a odnosi se i na Europu. Jedna minuta, gospođa Santos. Hvala lijepa. Tisuće nestalih, stotine mrtvih, mm, ogromni brojevi protjeranih. E, to je sve rezultat 15-godišnjeg konflikta i došlo je do promjene prije tri godina, a Europska unija je tome isto doprinjela. Ne možemo se sada vratiti unatrag. Kolumbija se ne smije vratiti unatrag. Stoga taj poziv manjine koje ponovo poziva na oružane sukobe je apel i za nas da i mi nešto učinimo. Mirovni sporazum nije cilj, već je tek početak e, zajedničke izgradnje. Svi moraju zajednički djelovati i pobrinuti se za to da se zemlja može razviti, da se razvija pravosuđe, Temeljem te situacije u Kolumbiji važno je da Evropska unija i dalje nastavi sa svojom podrškom kako e, bi se mogao ostvariti mirovnim sporazum i da vlada može ostvariti svoje ciljeve, jer to je jedini put ka napretku te zemlje. Hvala lijepa. Hvala, jedna minuta. Gospodin Sanchez Amor. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mi sa zadovoljstvom možemo utvrditi da je u Kolumbiji potpisan mirovni sporazum to je dovelo do toga da je ukinuta jedna od najstarijih gerila e, u svijetu. Međutim, e, pojedini članovi Farka su se odlučili vratiti oružju i ponosni su na to što žele dokinuti taj mirovni proces, a mi moramo i dalje kao Europska unija nastaviti e, podržavati taj sporazum, ali za to je potrebna i politička volja u samoj zemlji to se ne može činiti kroz financijske injekcije izvana. Ne trebam spominjati koliko je važna e, stabilnost u Kolumbiji za ostatak e, regije. Tu uvijek iznova spominjemo i Venecuelu. Evropska unija e, mora imati tu čvrst stav. Moramo reći da se događaju stvari koje nisu bile predviđene. jer ja mislim da temeljem te situacije bi to bilo vrlo važno istaknuti. Hvala lijepa. Gospođa Kirtan Darling, Hvala lijepa. 2016. je mirovinski sporazum uistinu e, donio velike nade kolumbijancima. Međutim, aktivisti e, koji se bore za ljudska prava i sindikalci se isto tako svake godine i dalje ubijaju. Dakle, E, imamo i jedan e, pristup gdje se nastoji ići korak po korak, međutim to sve ugrožava taj krhki proces. E, mi imamo tu važnu ulogu, moramo imati posebnog predstavnika za to i isto tako imamo visokog predstavnika iz UN-a, trebamo dakle kroz naš sporazum o slobodnoj trgovini isto moći djelovati i isto tako trebamo pomoći u tome da dođe do potpunog pomirenja i da se istina e, potpunosti iskaže. Mi ne smijemo e, odmaknuti naš pogled, već treba pomoći koliko god možemo, jer je taj mirovni sporazum uistinu vrlo važan. Hvala lijepa. A sada spontano javljanje za riječ, svatko po minutu. Gospodin Garcia de Blanco je prvi. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujući mirovnom sporazumu, dakle tom možemo reći da se radi o jednom e, sporazumu između dviju strana i bitno je da se ispuni ono što je tu predviđeno Imamo jednu zemlju sa dugom povijesti nasilja, sa stotinama tisuća mrtvih i neće biti jednostavno sada to primijeniti usprko svojoj političkoj volji. Međutim, to je jedno polazišna točka taj sporazum. Ovaj parlament, Unija, komisija, visoka predstavnica, svi moraju uzeti u obzir da ovdje je došlo i do jedne humanitarne krize zbog izbjeglica, zbog zatvaranja granica. Kolumbija je upućena i sama na humanitarnu pomoć kako bi mogla pomoći onima koji su tu i koji će doći u budućnosti. Jer ne možemo računati s time da će pasti broj izbjeglica Bitno je da imamo dovoljna sredstva kako bi pripomogli tom mirovnom procesu. Ne smijemo odustati jer stabilnost cijele regije je tu u pitanju. Hvala lijepa. Jedna minuta, gospođa Daly. Hvala lijepa. Kada govorimo